kojih danas nema mnogo. Htjela bih međutim vam reći par riječi o rezultatima našeg službenog posjeta u Portugalu od koji smo održali prošlog mjeseca. To je bila posljednja službeno putovanje odbora regije u sazivu. Predvodio je gospodin Van Mistelroj, kojeg ću zamoliti da nam kaže par riječi o tome kako je proteklo to putovanje. Hvala lijepa. Ima puno razloga zapravo da se nešto o tome kaže. Imali smo izaslanstvo u punom sastavu. Dobro su bili zastupljeni različiti klubovi zastupnika. I u potpunosti smo sudjelovali dakle u tom u tom putovanju. Bili su tu e, svi e, portugalski kolege, što je važno reći jer mnoga druga putovanja nisu se e, više održala i zato je nas zaista zanima rezultate onoga što mi radimo. A ova putovanje na sjever Portugala upravo nam je pokazalo to što mi radimo. Radi se o punoj tranziciji prije 15-20 godina. Tamo su imali jako dobru tekstilnu industriju, kožarsku industriju, mnoge poduzeća, mnoge marke koje su postojale mnogo godina, a nakon toga zbog mnogih globalnih promjena morali su se restrukturirati. To je zaista jako značajno i to je jako značajno i za nove države članice u kohezijskom programu. Ono što smo vidjeli prilikom tog putovanja jest da ako imate dobar obrazovni sustav, kako na planu primjenjene znanosti, tako i na planu obuke onih koji izrađuju proizvode, vidite da možete naći trajno rješenje. Vidjeli smo situaciju koja se tako razvija na više područja, ja ću se sada osvrnuti na jedno. Dakle, inicijative u automobilskoj industriji, automobili bez vođača i sva tehnologija koja je iza toga. Uglavnom čovjek misli da se to događa u Njemačkoj, međutim mi smo to vidjeli u Portugalu, a naše izaslanstvo je dobilo priliku da se vozi u tim automobilima bez vozača u situaciji bez rizika. Radi se o tvrtki koja se zove Bosch i koja eksperimentalno iskušava različite vrste pružanja usluga. Vidjeli smo tamo da mnogi politički odgovorni gradonačelnici i vijeća na lokalnoj razini, ali i uz pomoć drugih predstavnika da su uspjeli zahvaljujući urbanoj i kohezijskoj politici mogli postići nešto što je zaista značajno za neke dijelove te zemlje. Potpuno izvješćemo ćemo još napisati. Moje kolege vam mogu same o tome nešto reći, ali osobno moram reći da mi se zaista dojmilo kako se puno toga može napraviti pametnim specijalizacijama, znajući točno e, koji vam je cilj i tako sedam ili deset godina se usmjeravate prema nečemu. Ja sam spomenuo automobilski sektor, ali također i poljoprivredni sektor je važan. Bili smo u Portu iz dva razloga, zbog toga što je to kulturno-povijesni grad i tamo smo osim toga razgovarali o različitim temama. Osobno imao sam osjećaj da su zastupnici bili jako e, dobri i da je to u tom smislu to bila izvrsna delegacija. Hvala lijepa. Moram reći da svi, sva izaslanstva, sva službena putovanja koje smo organizirali u proteklih pet godina su uvijek bila jako korisna za rad našeg odbora. Vidjeli smo različite primjere s različitih dijelova Europske unije, iz različitih država članica Čuli smo različite probleme, različite stupnjeve uspjeha. Međutim, uvijek smo puno toga saznali i re, odbor regije uspio je uvijek na temelju toga formulirati svoje mišljenje. Hvala dakle svim sudionicima na službenim putovanjima jer ovaj značajan dio našeg posla time se i završio. Prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda. E, radi se o povratnom izvještavanju o pregovorima s vijećem o uredbi o općim odredbama. Izvješće je uz neke izmjene usvojeno 13. veljače. Nakon toga je taj dosije vraćen na odbor za interinstitucionalne pregovore. U međuvremenu održano je tri trijaloga 19. 26. veljače te 6. ožujka. Održao se također i čitav niz stručnih sastanaka na razini osoblja. Sad ću dati riječ gospođi Krell. Možda da nam vi nešto kažete o trijalozima. Izvolite. Hvala lijepa. Svi partneri koji sudjeluju u trijalogu htjeli su da se dovrši barem onaj dio posla koji se organizira na programiranje, odnosno programsko razdoblje. I zato je organizirano toliko tih stručnih tehničkih sastanaka i trijaloga. Na trećem trijalogu parlament e, je došao do toga da imamo paket za programski blok. Za nama je to bilo teško, radilo se o kompromisu gdje smo morali načiniti ustupke. Zaista smo mislili da bi vijeće to moglo prihvatiti, a onda su oni otišli na sastanak njihove radne skupine i kad se vratili rekli su da im je potrebno više vremena. Nažalost, mislim da e, velik broj država članica misli da još preostaje toliko vremena do sljedećeg programskog razdoblja pa da nije nužno sada donositi odluke. Zaista je velika šteta. Puno smo toga pokušali. Komisija nam je pomogla pri izradi kompromisa. Predsjedništvo se zaista založilo da se postigne kompromis, međutim u konačnici države članice prestale su s tim postupkom i glasat ćemo na finalizaciji prvog čitanja bez rasprave, bez amandmana, a onda će se u sljedećem parlamentarnom sazivu trebati baviti tim pitanjem. Nadam se ipak da ćemo početi s tim pregovorima što je prije moguće u E, rujnu ili listopadu. Međutim, naravno, novi e, saziv e, će trebati nekoliko vremena neko vrijeme da se opet uhoda, vidjet ćemo tko će biti članovi odbora, tko će predsjedavati odborom regi. Kada se to riješi, moći ćemo početi se time baviti. I nadam se isto tako da će za vrijeme ljetne stanke države članice shvatiti da se samo, da samo na izgled imamo pred nama još toliko puno vremena. U, isto u želim zahvaliti svim kolegama, ovo je posljednja prilika da to mogu učiniti. Dakle, hvala svim kolegama s kojima sam surađivala u ovom odboru, svim izvjestiteljima u sjeni, političkim savjetnicima, tajništvu i našim asistentima. Posla je bilo puno, Zaista smo naporno radili i svi zakonodavni prijedlozi o budućoj kohezijskoj politici su teme kojima smo se bavili. Mislim da posao koji smo obavili je posao na koji možemo biti ponosni. Možemo ovo iskoristiti prilikom predizborne kampanje jer zaista mislim da je kohezijska politika upravo prva stvar koju ljudi mogu vidjeti u vlastitim e, regijama, mjestima gdje žive i e, dakle želim vam svima puno uspjeha i u sljedećem parlamentarnom razdoblju. Hvala gospodine Van Mistelroj. E, hvala lijepa kolegice i hvala na svemu što ste napravili. Ja neću biti ovdje u sljedećem parlamentarnom sazivu. Bilo kako bilo, pokušali smo naše mišljenje dati na vrijeme. U tome smo uspjeli e, zahvaljujući e, podršci i radu svih izvjestitelja. Međutim, vijeće nije bilo spremno. I zaista smiješno je vidjeti. Oni e, govore da im je glavni prioritet kohezija i onda rade na obzoru za Europu, a isto tako i za ulaganje u Europu, investiju. ali kad pogledate njegove prioritete, e, vidite što im je prioritet, a stavili su kohezijsku politiku kao prioritet. Vi ste jako pristojno, gospođo Krel. Ja nisam tako pristojan. Jako sam ljut jer oni uopće nisu napravili ono o čemu su toliko govorili. Pa puno ih se gurkalo i za druge stvari, ali tu je vijeće ipak bilo malo više aktivno. Međutim, eto, nakon izbora ponovno će se ovo e, preći raditi na ovo, imat ćemo i prvo čitanje na plenarnoj. Hvala dakle svima i svim su izvjestiteljima. Hvala lijepa. S nama je ovdje i osoba koja predsjedava radnom skupinom na vijeću. Želite li uzeti riječ? Da, hvala lijepa. Dopustite mi za početak da zahvalim parlamentu, naročito vama, predsjedateljice, kao i izvjestiteljima na e, poslu koji smo odradili. Mislim da je gospođa Krel cijeli proces dobro opisala. Vremena smo imali jako malo, svega tri tjedna. Maksimalno smo to vrijeme iskoristiti. Sa stajališta predsjedništva učinili smo sve što smo mogli kako bi se napredovalo. Kao što znate, međutim, moramo uzeti u obzir polazište. Na vijeću i dalje radimo, tek smo došli do pola puta i još uvijek moramo usvojiti naše konačno mišljenje o uredbi općim odredbama. Znate da je naša metoda drugačija i radimo na temelju blokova. U međuvremenu smo značajno napredovali kako bismo dobili mandat za cijelu uredbu o općim odredbama. Možda je i to bi jedan od razloga što fleksibilnosti nije bilo na razini država članica koji su e, nisu dakle bili toliko spremni na neke amandmane parlamenta. Ipak mi smo itekako veliki zagovornici kohezijske politike i kao što je ministrica rekla kada se obratila parlamentu, naš cilj za pregovore je da imamo opći pristup do kraja naših šest mjeseci. Dakle, imamo puni mandat za pregovore ne samo o, ovoj uredbi, već i o EDF-u, SF-u plus i Interregu. Naše je dakle predsjedništvo zaista mi zaista želimo to odraditi i sa stajališta rumunjskog predsjedništva Mislimo da to nije nemoguće e, ostvariti, a sljedeće predsjedništvo moći će to finalizirati bez puno poteškoća, tako to mi mislimo. Hvala svima i sretno u predizbornoj kampanji. Hvala lijepa. Evo, ovo je sada e, cijela potpuna slika ovoga. Moram reći da ovo je jedan gotovo posljednjih sastanaka odbora regije. I mislim da moram reći vrlo iskreno da borba za kohezijsku politiku nije gotova. Ta bitka nije gotova, nastavit će se na jesen, a glavni razlog za to je što se nije napredovalo u trijalozima. Države članice nisu spremne prihvatiti cjelokupnu sliku višegodišnjeg financijskog okvira a važna uloga kohezijske politike, ona koju smo mi očuvali. U tom smislu mogu reći da je naš odbor jako dobro radio, uključujući tu i izvješće koje smo izglasali i pripremili za pregovore. Međutim, rad će se nastaviti na jesen i zaista želim sljedećem odboru regi veliki uspjeh prilikom pregovora. Jer evo sad sam vam dala koji je glavni razlog za ovu situaciju, a to je spremnost država članica da prihvate formulu za kohezijsku politiku. Glasat ćemo i zaključiti prvo čitanje o, o uredbi o općim poslovima, bit će to sljedeći tjedan, u Strasburu na plenarnoj sjednici. E, glasat ćemo također o Europskom e, razvojnom i kohezijskom fondu i o Indereku. E, I tako ćemo imati dakle prvi paket za glasanje u Strasburu i do, završit ćemo ovaj paket za koji smo bili odgovorni. Hvala. Evo, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je glasanje i to je posljednji puta da glasamo na našem odboru. Radi se o prilagodbi godišnjeg prefinanciranja za razdoblje 2021. do 2023. Naš izvjestitelj je gospodin Piotrovski. Mi smo nadležni odbor. Nismo dobili mišljenja odbora Buđ, Ample i Peš jer su oni odlučili da neće izraditi mišljenja, a danas moramo usvojiti to mišljenje. Gospodine Piotrovski, želite li vi reći par riječi? Hvala lijepa. Raspravu smo vodili prošli puta i imali smo razmjenu mišljenja. Konzultirali smo se ne samo s našim odborom, već i s predstavnicima država članica. Prefinanciranje je iznosilo 3%, komisija je predložila 1%, a rezultat pregovora nakon konzultacija je taj da sam ja e, za 2% i e, podržam ta 2%. Čini se da je komisija spremna prihvatiti razinu eh, prefinanciranja od 2%. Iz toga vas molim da glasate za. Hvala lijepa gospodine Pjotrovski. Imate svi popis za glasanje i vrlo je kratak. Što je za nas eh, vrlo eh, neobično bilo ovih posljednjih nekoliko mjeseci. Prelazimo odmah na drugi i treći amandman koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman prvi za protiv Mislim da se usvaja, međutim provjerimo jer ovo je ključni ključni element. Elektronički glasamo o amandmanu prvom. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sada konačno glasanje elektroničkim putem. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Izvješće se usvaja velikom većinom. Čestitam gospodine Pjetrovski. planirano je glasovanje na plenarnom zasjedanju u travnju na prvom zasjedanju. Dakle, glasat će se i na plenarnom zasjedanju. Hvala vam lijepa, a sada nastavljamo sa dnevnim redom. Did you take your time? Yes, thank you. Thank you. We continue now. Dobro, možemo sada nastaviti. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. To je delegirana uredba komisije koja nadopunjuje uredbu broj 1303 iz 2013. godine Europskog parlamenta i vijeća, a koja se odnosi na oblike financiranja koji nisu povezani sa troškovima relevantnih operacija. Zvuči dosta stručno. Ovaj delegirani akt nadopunjava uredbu koju sam spomenula i uzima u obzir izmjene napravljene u uredbi o zajedničkim odredbama u razdoblju od 2014. do 2020. a vezane uz takozvani omnibus rok za e, bilo kakve amandmane je 15. travnja i može se produljiti E, na dva mjeseca. Dakle, to je uobičajeni postupak. Molim sada komisiju da nam predstave ovaj delegirani akt. Nakon toga ću riječ dati koordinatorima i članovima odbora ako žele nešto reći ili postaviti pitanja i na kraju ćemo odlučiti o postupku u ime komisije. S nama je gospođa Wagner, e, pa izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Dobar dan, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dobar dan i predsjedateljici. Prije svega hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme kako biste razmotrili ovaj dosje koji je doista veoma stručan, no nećemo vas e, sada zamarati e, pojedinim stručnim pojedinostima, samo ću vas podsjetiti na takozvani omnibus i kako se on razvijao. Ovaj delegirani akt uklapa se u tu priču. Komisija je iznijela svoj prijedlog u rujnu 2016 godine, a sa ciljem da odgovori na snažne zahtjeve od strane parlamenta, korisnika i država članica koje su tražili pojednostavljenje. Ta inicijativa, takozvani Omnibus, bila je ciljena inicijativa koja je pokrenuta projekta sa ciljem da se ne napravi sveobuhvatna izmjena u sustavu kako bi, što bi moglo dovesti do prekida e, u provedbi, već da se e, jednostavno pojednostave pojedini elementi ovaj e, delegirani akt E, kao svoj cilj ima mogućnost novog načina isporuke odnosno novog načina bespovratnih e, troškova e, kao i pomoći koja se vraća Zašto je to važno? Jedan od elemenata prijedloga Omnibus bio je da postoji mogućnost da plaćanja koja nisu povezana sa troškovima, već koja su povezana sa uvjetima financiranja budu e, mogući. Dakle, kada se napravi plaćanje, kada se ispune uvjeti za plaćanje, onda nije više potrebno čuvati dokaze o e, samoj operaciji koja se financirala. To jest jedna stručna stvar, ali predstavlja veliko e, pojednostavljenje jer se ovdje usredotočujemo na rezultate e, određenog djelovanja. Dakle, kad su ispunjeni uvjeti, koje smo unaprijed dogovorili sa državom članicom, neovisno o visini troška, e, novac se može vratiti, a e, čitav mehanizam za e, isporuku i mehanizam za provedbu određenog djelovanja, određene operacije može se pojednostaviti. Dakle, to je trebalo pretočiti u konkretni zakonodavni akt. Ovo je delegirani zakonodavni akt koji je veoma kratak, ima samo četiri članka i imamo onda nešto e, duži prilog koji objašnjava pojedinosti takve sheme za povrat e, troškova. E, također ovdje se navodi područje primjene, to su mjere koje se odnose na energetsku učinkovitost i e, energiju iz obnovljivih izvora. Tu su naravno i sve definicije vezane uz uvjete financiranja, a također i opis pravila koje se odnose na reviziju i kontrolu i koje je potrebno ispunjavati. Dakle, ovdje je veoma jasno navedeno da je E, da će revizija obuhvaćati isključivo konačne rezultate, dakle e, da li su ispunjeni uvjeti e, financiranja i također ovdje je riječ o djelovanjima koji se financiraju iz kohezijskih fondova i Europskog fonda za regionalni razvoj. Evo, mislim da sam rekla sve što je novo i što je potrebno znati vezano uz e, sam koncept i uz ovu uredbu i sada ću stati, dakle neću ulaziti u stručne pojedinosti, to je nešto što će morati razmotriti stručnjaci iz država članica kako bi razumjeli o čemu se radi, kako bi se ova schema mogla provesti. Želim samo reći kako smo u vijeću, odnosno u radnoj skupini vijeća vijeća predstavili ovaj prijedlog, a jednako tako proveli smo krajem studenog prošle godine i javnu raspravu sa stručnjacima iz država članica i 15. E, veljače ove godine ovaj dosje je i usvojen. Hvala. Hvala i vama na e, veoma jasnom i sveobuhvatnom objašnjenju ove teme. Poštovani kolege, izvolite ako imate komentare ili pitanja ili pak primjedbi. Ne čini se da nije tako. Ako se nitko ne protivi, čini se da je sve jasno. Hvala vam na pojašnjenjima. Ako dakle se nitko ne protivi ovom aktu, e, razmatranje ovog akta sada smo zaključili. Dakle, neće nam biti potrebna dodatna dva mjeseca. E, hvala vam lijepa. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja sa gospodinom Leonom Brinkantom iz Europskog revizorskog suda.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 Znate da imamo odličnu suradnju sa Europskim revizorskim sudom, brojne razmjene mišljenja, imali smo mnoge e, goste i informacije koje smo dobili od Europskog revizorskog suda. Zahvaljujem svima na tako dobroj suradnji sa našim odborom za regionalni razvoj. Iznimno mi je drago što imam priliku pozdraviti biti gospodina Brinkata koji je član Europskog revizorskog suda i koji će nam predstaviti posebno izvješće o Europskom fondu za strateška ulaganja. Znate da smo ovdje na odboru mnogo puta raspravljali o tom fondu, mnoga pitanja smo imali, a i mnoga smo postavili Europskom revizorskom sudu i zato će biti veoma zanimljivo čuti rezultat, odnosno e, predstavljanje vašega izvješća. Najprije ću vama dati riječ na 15 do 20 minuta da nam predstavite svoje izvješće, no želim spomenuti kako ovdje u dvorani imamo i predstavnika Europske investicijske banke. Je li ovdje? Možda malo kasnimo, doći će za koji trenutak. Dakle, u svakom slučaju planirali smo organizirati zanimljivu raspravu. Htjeli smo čuti i stajalište Europske investicijske banke. No, krenimo sada sa predstavljanjem izvješća Europskog revizijskog suda. Izvolite. Hvala vam lijepa, dobar dan svima. uvažena predsjedateljice, članovi Odbora za regionalni razvoj, dame i gospodo. Hvala vam na ovom pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu predstaviti posebno izvješće Europskog revizijskog suda o EFSI-u, Europskom fondu za strateška ulaganja. Naziv našeg izvješća je što je potrebno učiniti kako bi EFSI u potpunosti bio uspješan. Iako izvješće ne navodi e, konkretne načine na koje se ovaj fond koristi na regionalnom nacionalnoj e, razini. Mi ovdje ipak spominjemo neke stvari kao što je uloga nacionalnih e, promocijskih, e, odnosno promidžbenih banaka, zatim regije u kojima se koristi i slično. Ovaj fond osnovan je 2015. godine kao dio investicijskog plana za Europu, a svrha je bila da se e, nadoknadi nedostatak u ulaganjima u Europi koja su zabilježena od 2008. godine od izbijanja financijske krize. EFSI je osnovan unutar Europske investicijske banke i njime upravlja upravni odbor u kojem su predstavnici komisije i Europske investicijske banke. Svrha je bila upora da se iskoristi 16 milijardi eura e, proračunskih jamstava Europske unije i 5 milijardi eura vlastitih sredstava Europske investicijske banke, a cilj je bio mobilizacija dodatnih 315 milijardi do srpnja 2018. godine i to u većini politika Europske unije u svim državama članicama kroz projekte malih i srednjih e, poduzeća i infrastrukturne e, projekte. E, cilj naše revizije bila je da se utvrdi na e, je li EFSI bio uspješan u prikupljanju financijskih sredstava, a u svrhu potpore dodatnim ulaganjima u čitavoj Europskoj uniji. Bavili smo se razdobljem od pokretanja fonda 2015. godine pa do srpnja 2018. godine. Analizirali smo portfelj e, ulaganja, napravili smo određeno uzorkovanje, e, razgovarali sa e, brojnim e, uključenim stranama, uključujući i stručnjake u Europskoj investicijskoj banci, ali jednako tako razgovarali smo i sa čitavim nizom zainteresiranih strana, predstavnicima odbora regija, predstavnicima ombudsmena kako bismo čuli mišljenje korisnika i tako dalje. E, zatim e, razgovarao sam od početka i sa brojnim zastupnicima u ovome parlamentu koji su zainteresirani za ovu temu kako bih dobio uvid u njihovo mišljenje i zahvalan sam na svim tim susretima. Utvrdili smo da je skupina Europske investicijske banke E, uspjela e, u e, financiranju, odnosno uspjela je postići očekivana, očekivane iznose u prva tri godine čitav niz čimbenika pridonio je tom rezultatu, dakle uspostava EFSI-a kao proračunsko jamstva za Europsku investicijsku banku, zatim postavljanje određenih ciljeva vezano uz portfelj, pojačanje suradnje sa nacionalnim promidžbenim bankama ili sličnim institucijama. E, potpora EFSI-a omogućila Europskoj investicijskoj e, banci da e, postigne ono što su očekivali vezano uz visokorizična financiranja. Međutim, e, ukupni iznos e, zajmova je zapravo niži nego što se planiralo. Europska investicijska banka e, davala je svoje uobičajene vrste zajmova uz duža razdoblja povrata, a razmjerno slabo je koristila od ostale proizvode koji su koji obuhvaćaju veću razinu rizika. Dakle, FC je djelomično zamijenio financiranje iz drugih financijskih instrumenata, a osobito u području transporta i energetike. Zatim, e, potreba da e, komisija i Europska investicijska banka razmotre moguća e, preklapanja e, u budućnosti je svakako prisutna i sada bih nešto rekao upravo o tim preklapanjima koja smo utvrdili u vrijeme revizije. Projekte financiranja iz EFSI-a uglavnom su se ticali velikih infrastrukturnih projekata a ne uobičajenih manjih e, infrastrukturalnih i regionalnih e, projekata. Međutim, e, s vremenom se dogodilo da se iz oba izvora financiraju iste vrste proizvoda. Zatim, e, utvrđeno je da djelovanje ovoga e, fonda zapravo pruža dodatnu vrijednost e, sukladno sa samom uredbom. Međutim, to ne znači da se isti projekti nisu mogli financirati iz drugih izvora. Naše istraživanje pokazuje da tek trećina, e, dakle da gotovo trećina svih e, projekata u ovom području bi se mogla financirati i bez potpore iz Europskog fonda e, za dakle Europskog fonda za strukturna ulaganja. Što se tiče metodologije koju smo koristili kako bismo procijenili e, i mobilizirana ulaganja, vidjeli smo dakle da je e, na nekim mjestima to dodatno ulaganje prenaglašeno u stvarnom e, gospodarstvu. Dakle, govori se o učinku višekratnog privlačenja sredstava što je prenaglašeno dakle, u stvarnosti do toga na taj način nije došlo. Također utvrdili smo e, uz to da grupacija Europske investicijske banke e, pruža financije i kroz čitav niz drugih e, kanala što stvara rizik od e, dvostrukog e, uzimanja u obzir e, istih sredstava. Također postoji nedostatak uspored, usporedivih pokazatelja rezultata koji se mogu iskoristiti za praćenje i e, za procjenu rezultata. Što se tiče portfelja EFSI-a krajem 2017. godine, on je bio unutar indikativnih graničnih vrijednosti koje su zacrtane za pojedina područja e, politika. Međutim, geografska koncentracija nije bila e, zadovoljavajuća. Većina e, ulaganja završila je u 15 većih država članica Europske unije i to u e, zemljama koje imaju dobro funkcionirajuće središnje banke i promidžbene banke što ukazuje na to da treba pružiti veću pomoć onim državama koje nemaju tako dobru uređenu infrastrukturu, a o tome možete više pročitati u odlomku 34. i na stranicama 15. do 17. našega izvješća. Dakle, tamo e, gdje e, jesu uložena sredstva e, i gdje postoji dobra suradnja sa bankama, rezultati su mnogo bolji nego što se u početku očekivalo. U zaključku možemo reći da je EFSI na učinkovit način prikupio financijska sredstva kojima je pružio potporu e, značajnim ulaganjima u Europskoj uniji. Međutim, e, nisu uzete u obzir činjenice da su e, određena ulaganja e, izvršena putem EFSI-a zapravo zamijenila ulaganja putem Europske investicijske banke i drugih financijskih instrumenata. Dakle, određeni projekti da nije bilo EFSI-a bi bili financirani na drugi način. Povrh toga potrebno je poboljšati geografsku primjenu EFSI-a kroz pružanje tehničke pomoći nacionalnim tijelima. Smatramo da je to nešto što treba primijeniti i na regionalnoj razini, a s time su se složili i neki zastupnici u parlamentu. Dakle, smatramo da je potrebno e, povećati e, razinu svijesti o mogućnosti korištenja ovih sredstava, pružiti ciljane informacije regionalnim tijelima, omogućiti izobrazbu onima kojima e, je to potrebno po našem mišljenju, naime, ne govorim to samo zato što se obraćam odboru za regionalni razvoj, no smatramo e, da je važno pružiti potporu u upravljanju veoma složenim financiranju iz EFSI-a. U tu svrhu e, izradili smo nekoliko preporuka, a da je potrebno promicati pravednu uporabu proizvoda e, Europske investicijske banke koji e, obuhvaćaju višu razinu rizika u sklopu EFSI-a, kao B treba potaknuti e, komplementarnost između financijskih instrumenata Europske unije i proračunskih jamstava, kao C poboljšati procjenu jesu li EFSI projekti mogli biti financirani iz drugih izvora, kao D potrebno je e, ocijeniti biti e, na bolji način e, mobilizirana financijska sredstva i kao E poboljšati geografski, e, geografsku prisutnost ulaganja iz EFSI-a. Moram reći da su iz komisije prihvatili sve naše preporuke i mislim da je e, taj sastanak bio e, iznimno važan. Imali smo e, priliku tada iznijeti naše rezultate i pokazalo se da objava ovakvog izvješća nije kraj procesa, to je zapravo početak procesa i mi ćemo naravno pratiti na koji način su naše preporuke provedene u praksi od strane Komisije i Europske investicijske banke. Hvala vam lijepa, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala gospodine Brinkat. Prije toga dat ću riječ e, predstavniku Europske investicijske banke na kratku e, intervenciju. Gospodin Manuel Pinto, dobrodošli na odbor regiji. Imate riječ, izvolite. Hvala. Gospođo predsjedateljice, gospodine Brinkat, uvaženi članovi odbora regiji, dobro jutro. Hvala što ste dali priliku EIB-u da sudjeluje na ovom sastanku vezanom za, sastan, za izvješće o funkcioniranju EFSI-a. Zahvalio bih e, revizorima suda i kolegama iz komisije na izvrsnoj suradnji prije objave ovog posebnog izvješća. Kad pogledamo EFSI vidimo da će postići svoje ciljeve mobiliziranja e, najmanje 500 milijardi eura u realnom gospodarstvu do kraja 2020. Prvi e, cilj 315 e, milijardi je postignut e, i prestignut. Danas imamo gotovo 390 milijardi. Iskustvo je pokazalo da grupa EIB-a ne bi mogla financirati operacije iz EFSI-a bez podrške i kapaciteta koje je dozvolila EFSI ili bar ne u tolikoj mjeri. EFSI dopušta banci da e, proširi svoje riskantno financiranje vezano za opseg, razmjere i skupine klijenata. Prije, nego prije EFSI-a EIB mogao je samo vršiti ograničen broj riskantnih operacija, a to je bilo oko 6% sveukupnog financiranja EIB-a. Hvala, zahvaljujući jamstvima EIB-a E, velik postotak se može uključiti u te posebne aktivnosti. Oko 75% klijenata su sada nove stranke EIB-a. 25% projekata EFSI je financirano u suradnji sa mpb u pripremama za sljedeći VFO moramo osigurati da se držimo načela koje su omogućila ovaj uspjeh i unutar i izvan Europske unije. Revizija suda pokriva operacije od 2015. pokretanja EFSI-a do srpnja 2018. Na kraju 2017. Europski parlament i vijeće glasovali su za produljenje i poboljšanje EFSI-a, EFSI 2 će se sada nastaviti do kraja trenutnog e, višegodišnjeg financijskog okvira, dakle do 2020. ovo produljenje donijelo je i prerađenu uredbu o EFSI-a koja će poboljšati nedostatke prve faze. Većina problema koje je uočio sud e, su uzeta u obzir u ovoj uredbi EFSI 2.0 neka preporuke suda su već i provedene, kao što je spomenuo gospodin Brinkat, e, tu se radi o preporukama vezano za poboljšanje procjena gdje potencijalne operacije FCA su mogle biti financirane iz drugih izvora. Također, e, metodologija za izračunavanje multiplikatora FCA je poboljšana zajedno s komisijom kako bi se osiguralo da se izbjegne dvostruko brojanje. Upraviteljski odbor FCA odobrio je ažurirano ažuriranu metodu izračuna za multiplikatore. Također ažurirana je 2018. u ožujku metodologija za izračun multiplikatora i obuhvatit će i nove proizvode pod FCM 2.0. Te metodologije osigurat će da samo inkrementalno ulaganje se e, računa za ciljeve FCM. Što se tiče geografske raspodjele ulaganja pod esi to se uvijek može poboljšati. EIB se trudi da se što bolje to distribuira u Europskoj uniji, a ono što je bitno da sufinanciranje iz EFSI-a ide tamo gdje je to najvažnije. Međutim, možemo i vidjeti da postoji pozitivna evolucija u tom smislu. E, prirodno je da veličina gospodarstva utječe i na veličinu dostupnog, dostupnih sredstava za investiranje. Stoga geografska koncentracija ne može se izračunavati samo temeljeno na obuhvatu financijskih operacija. Takozvanih 15 država članica EU-a e, čini 92% BDP-a Europske unije. Očekivana ulaganja EFSI-a vezano za BDP to i odražavaju. Međutim, najnovija ulaganja u nove članice EU-a su se povećala. Danas e, se tu radi o mnogim državama članicama koje su pretrpjale štetu zbog e, krize. Grčka i Estonija su najvažnije od tih država sa najvećim ulaganjima. Portugal, Bugarska i Španjolska su sljedeće. Ovi pozitivni rezultati na njih utječe to da komisija i EIB već dugo vremena rade na poboljšanju te geografske ravnoteže. Pojačali su suradnju s nacionalnim regionalnim bankama koji imaju lokalne stručnjake i razumiju koje su lokalne potrebe za financiranjem. Uz to osnovane su investicijske platforme, poboljšani modeli suradnje i želi se postići bolje ciljan bolje ciljane investicije na lokalnoj razini. Što se tiče prve preporuke, e, promicanje korištenja rizičnih proizvoda EIB-a, EIB se bavi time kako bolje identificirati prilike e, za e, više korištenja takvih financijskih instrumenata. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Da, bili smo u pravu, možemo čuti obje strane. I hvala na lijepom ponašanju i dobre suradnji od obje strane. Dame i gospodo, imamo samo dvoje koordinatora danas u prostoriji i ja ću slijediti popis e, javljanja za riječ. Gospodin Zeller, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. Hvala lijepa gospodinu Brinkatu. I hvala kolegama iz Revizorskog suda. Hvala što ste proizveli ovo izvješće o EFSI-u i njegovim učincima. Svaćamo koje su zabrinutosti Revizorskog suda u njihovom izvješću. Potvrdili ste neke od strahova koje sam ja imao. Imali smo ovaj veliki plan koji je bio najavljen i ja dolazim iz države gdje smo imali plansko gospodarstvo koje je propalo i vidimo mnogo velikih projekata koji ne ispadnu kako ste očekivali, koji, iz kojih ne ispadne ništa. I ako i mnogi od ovih e, projekata koji su financirani su energetski e, projekti, neki su offshore projekti e, uz britansku obalu, neki se tiču naftovoda kao što je revizorski sud rekao, mnoge nacionalne udruge su iskoristile EFSI, ali to su bili projekti koji su već bili planirani. Dakle, to su projekti za koje je bilo dostupno dodatno financiranje EIB-a. Zatim imamo istraživačke projekte tu su mnogi milijuni uloženi u takve projekte. Jedan se projekt ticao e, krava i proizvodnje mlijeka, drugi projekt ticao se e, tuševa na svemirskim brodovima. Mislim, neki od ovih projekata zaista su zadivljujući, što je dosta iznenađujuće. Mislim da je EIB uspjela povećati svoju bilancu sa, uz pomoć e, fondova EFSI i sada je najveći e, kreditor na svijetu. A EFSI se tiče promicanja strateških ulaganja. Mislim da trebamo više posla ovdje odraditi ako želimo postići taj cilj, dakle dati strateška ulaganja. Gospođa krel Hvala. Nisam detaljno proučila izvješće, samo sam slušala što je rekao gospodin Brinkat, ali ja se slažem s gospodinom Celerom u potpunosti. Nikad nisam podržavala ovaj projekt EFSI. I rezultati koje smo dobili, koje ste spomenuli, nisu me uvjerili u to da dam svoju podršku. Novac je uzet iz obzora, iz cefa, Zar ne bi bilo bolje da smo pojačali te fondove? Umjesto toga što smo uzeli novac iz tih fondova i prebacili ga u EFSI. Čula sam i ovo što je rekao predstavnik Europske investicijske banke. On je dosta opisao tu situaciju kao dosta ružičastu, ali statistike su naravno vrlo fleksibilne. 92% BDP-a je spomenuto, ali očito je da ti projekti nisu dobro geografski raspodijeljeni i nadam se da će InvestEU koji je sljedeći program da će biti razboritiji i da će biti relevantniji. ja li ja nisam e, baš impresionirana ovime. Sve čega sam se bojala se nažalost ostvarilo. Hvala, gospođa Maletić. Hvala lijepa, hvala na izvrsnom izvješću sve što ste rekli u izvješću, o svemu tome smo i mi razgovarali ovdje u Europskom parlamentu jer e, mi smo već na početku razgovarali o tome hoćemo li financirati riskantne projekte ili ne, hoćemo li zamijeniti sa efsi financiranje iz kohezijskih fondova i što će se dogoditi na kraju sa provedbom EFSI-a. Tako da moje pitanje ide u smjeru ovih projekata cjevovoda. Jer na početku komisija i A i B su prikupljali e, te ideje za projekte iz država članica. E, dakle, moje pitanje je što je bilo odbijeno, a što je bilo na kraju financirano. Da li su neki riskantni projekti odbijeni, da li je odlučeno da ih se ne financira i koji je bio razlog za to? Važno je da vidimo da li možemo nastaviti sa EFSI-em ili ne i imamo li dovoljno projekata u, provedbi ili ne. Ja u osnovi podržavam EFSI jer mislim da imamo ovaj veliki jaz u ulaganjima koji moramo nekako pokriti, a kohezijski fondovi nisu dovoljni i svi drugi instrumenti iz europskog proračuna nisu dovoljni i ovo je dobro da dobijemo neku komplementarnost sa privatnim financiranjem i da imamo taj efekt multiplikatora. Ali to je jedna strana koja se tiče projekata u pripremi riskantnih projekata i sl. A druga strana je geografska ravnoteža jer pripremili smo svoje mišljenje o operacijama EIB-a i došli smo do zaključka da više od 50% sredstava su je uloženo u pet najvećih država članica. Dakle, kad pogledamo i analiziramo sveukupne aktivnosti, došli smo do istog zaključka. I A i B ne može reći, da, dobro, ali kad to izračunamo temeljeno na BDP-u, onda imamo potpuno drugčiju sliku. Zato što vaša uloga prema ugovoru je smanjiti nejednakosti između država članica. i onda ne možete tek tako promijeniti mišljenje na to kako se troši novac, već vi morate misliti da trebate činiti više kako bi podržali manje razvijene države i razvijati kapacitete u manje razvijenim državama kako bi se postigla prava geografska ravnoteža. Hvala. Hvala, gospodin Van samo da dodam još nešto na ovo što je već rečeno. Hvala prije svega na informacijama. Sjetio sam se mnogih stvari koje smo već spominjali tijekom vaše prezentacije. Prva primjedba. Zašto sada ova podrška kada smo završili svoje prvo čitanje i pregovore o Invest EU. Mnoge stvari jesu uzete u obzir od strane komisije, ali tu se spominjalo sada e, geografska ravnoteža nam nikad nije bila cilj, ali sada ćemo to učiniti. Dakle, ako ste vi imali na toj utjecaj, svaka vam čast. Druga stvar, zaprepastilo me kad su banke rekle da je to bilo dodatak uz e, banku. Dakle, koji su dodatne koristi od toga? Pa na primjer kad vidim da ste financirali nizozemske ceste, pa to su dodatne koristi. I zadnja napomena. Imam osjećaj da su vaša izvješća jako važna. Zašto? Pa zato što komisija svaki dan u izvješćima za tisak eh, govori o tome kako se rade dobre stvari, ali nemamo zaista vezu između tih partnerskih sporazuma između država članica i naših strukturnih fondova. E, jutro sam govorio o Bragi gdje smo bili ne bismo trebali ulagati tamo gdje već postoji novac, već bismo trebali postići bolju integriranu politiku. Dakle, svaki dan to komisija govori u svojim e, izvješćima za tisak. A sada se vraćamo u realnost e, i ovo što je rekla gospođa Maletić. Thank you very much. Any other comments from, from the colleagues? Hvala. Ima li još e, komentara od kolega? Ne? Hvala. Pa ja ću reći nekoliko riječi u ime onih u odboru regiji koji podržavaju FC kao jednu novu priliku i novi instrument. Stvarno mislim do sada da je ovaj instrument eh, zaista potreban i koristan. I treba vremena kako bi on postigao potpuni uspjeh kao što piše u naslovu izvješća. Tu se ne radi samo o problemima, već fokus je na tome kako da EFSI postane potpuni uspjeh. A ovo vrijedi i za budući instrument InvestEU. Spomenuta je Bugarska kao jedna od država koja je jedna od najuspješnijih sudionica EFSI, a to je zbog toga što je naš BDP vrlo nizak, dakle samo zbog toga. Jer u Bugarskoj EFSI se fokusira na mala i srednja poduzeća zbog e, tih banaka u Bugarskoj. I zaista mislim da je to jedna od ispuštenih prilika za Bugarsku i propuštena prilika za neke od država članica zato što najveći dio EFSI-a bio je usmjeren tim određenim državama članicama. To nije samo zbog e, geografske ravnoteže već i zbog spremnosti država članica da prihvate ovaj novi model, e, da stvore nacionalne platforme, da predstave tu priliku i da uključe i dodatne resurse za investicijske projekte u državama članicama. Zahvalila bih e, na ovom izvješću jer spominje se koliko još moramo raditi kako bi ovaj instrument bio uspješniji i kako bi bio popularniji i kako bi se države članice pripremile da bolje iskoriste taj e, instrument kako bi bio uspješniji. Dakle, to je bio moj e, osobni komentar kao bugarske predstavnice i članice odbora Ređi. A sada ću dati riječ gospodinu Brinkatu na reakcije, za reakcije na ove komentare. Hvala. Hvala lijepa. Hvala Želim zahvaliti svima koji su sudjeli u ovim raspravama i na objašnjenjima koje su dali. Nisam e, htio biti kontroverzan jer smo zaista jako mirno o svemu govorili i htio bih nastaviti u tom tonu. Tri stvari na koje se želim osvrnuti, osim što zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Često se kaže da je EFSI mogao funkcionirati i bolje, ali sada postoji EFSI 2 i e, tu je i e, Invest EU. Kada je organiziran FC2, gledam ovdje e, pitanja iz 2017. godine gdje se na odboru pokušalo izmijeniti neke stvari iz fc 1 Ali da li su određena neka e, konkretna mjerila o tome? Još uvijek ne znamo jesu li to bile samo puke želje ili se to pretočilo u stvarnost na licu mjesta. Što se tiče programa Invest EU, želimo veliki uspjeh e, tom programu. Još se neke stvari trebaju dogovoriti između vijeća komisije i parlamenta i naravno treba se čekati da zaživi novi višegodišnji financijski okvir. Dakle, razgovarati o ovome je vremeno, a naročito sam e, zabilježio ono što je reklo nekolicina govornika jutros E, kao i e, vi predsjedavajuća i u svojstvu predsjedavajuća kao i bugarske predstavnice. E, htio bih nešto reći o geografskoj rasprostranjenosti. Znam da se smatralo da je to nešto što nedostaje u našem izvješću, ali ne želim sada ući u neki kontroverzni ping-pong E, argumenata. E, htio bih vam reći što smo mi zaključili. Kao što je e, e, kolega malo prije rekao da smo mi došli do zaključka da je najbolji dijalog između obje strane. Što se pak tiče geografske pokrivenosti, oni su se obvezali na još nešto više što namjeravamo slijediti. Tu doslovce citiram Komisija i Europska investicijska banka trebaju putem upravnog odbora EFSA procijeniti stvarne razloge sa sadašnju geografsku rasprostranjenost te preporuke unijeti u sljedeće preporuke za sljedeće razbolje. I to e, se sve treba primijeniti do kraja 2019. godine. Što se tiče geografske diversifikacije, zapravo se sve svodi na to jesu li kriteriji bili dobri ili nisu. Po našem skromnom mišljenju, taj način procjene ne daje cjelokupnu sliku zato što se treba uvijek gledati je li e, ulaganje razmjerno veličini te ekonomije. To naime nije sasvim točna tvrdnja jer često ovisno o veličine projekta, projekti se često daju u manje razvijene e, regije Europske unije. Točno je da veće države članice imaju veći kapacitet provedbe projekata EFSU-a. Međutim, na pravi razlog treba se baviti pitanjem zašto u EU13 nema dovoljno projekata. Neki od njih, neke od tih zemalja imali su svega jedan ili dva takva projekta iz EFSU-a 30. lipnja 2018. godine. Dakle, gdje se treba uspostaviti tu ravnotežu. Prva razlog je da je EFSU nešto što je, se okreće ponudi. A ponuda je veća u državama iz EU15 gdje su i banke bolje razvijene. A nacionalne banke često su posrednice i oni su kao kofinancijeri razvijeni i imaju puno veće kapacitete takve banke u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i Španjolskoj. Samo se pokazuje da se mora u takvim srednjim bankama u drugim zemljama poboljšati kapacitet. Kada me Estonska radio televizija intervjuirala i jednom e, moram reći da su mi dali vrlo otvoreno pitanje i vrlo iskreno oni nisu to sami čak mogli ni procijeniti. Pitali su nas jesu li oni prošli dobro, srednje ili loše jer oni su ipak htjeli znati naše mišljenje jer su smatrali da je naše mišljenje mjerodavno mišljenje. Vraćam se dakle na taj intervju i ono što je najvažnije e, što smo vidjeli u tom intervju pogledamo li e, podatke, naročito one s 37. stranice našeg izvješća, vidimo da je Estonija jedna od zemalja koja je u apsolutnom smislu dobila najniži nivo financiranja. Međutim, ipak radilo se o velikoj svoti novca razmjerno bruto domaćem proizvodu Estonije. Ali ako pogledamo kako su investicije po broju stanovnika, onda je tu Estonija na drugom e, mjestu gdje su Estonci dobili 60 eura per capita dok su u onih drugih pet država članica dobili oko 20 e, eura per capita. Komisija je razmatrala jedan praktičan način za prihvaćanje tih preporuka. A komisija se također obvezala na jedan konkretan mehanizam i kad su se obvezali na to i e, citiram da kao što sam rekao da se vidi stvarni razlozi za ovakvu geografsku rasprostranjenost. Dakle, sada kad imaju i mjerila i razloge i taj e, mehanizam onda e, treba to učiniti, a postoji i rokovi da se to naprave, što je kraj 2019. godine. Dakle, sve to treba nas više razuvjeriti u taj e, vrijednost tog mehanizma. Znači, što se izvješća tiče, mi nismo htjeli nikoga ovdje ucrniti. Da ne vjerujemo u EFSI, ne bismo rekli da bi EFSI mogao biti i veći uspjeh. Jedan e, problem je da se i previše očekivalo od EFSI-a, da su mediji bili malo skromniji, možda bi taj projekt dobio više vjerodostojnosti. Međutim, pogledajmo sada u budućnost. Nismo ovdje kako bismo pravili obdukcije, već jednostavno da nastavimo raditi u dobrom, konstruktivnom duhu. EFSU treba dati dodanu vrijednost i po mogućnosti ojačati dobre prakse koje su već sada uvriježene. Hvala lijepa što ste nam zapravo impresivno sve ovo izložili. Nadam se da ćete nastaviti raditi u istom e, stilu, istom pravcu. Hvala što ste došli na sastanak odbora Regi. E, sada je pred nama sljedeća točka na našem dnevnom redu, a to je razmjena gledišta s gospodinom Markom Lemetrom iz Europske komisije, glavnim ravnatelje za regionalnu i urbanu politiku. On će međutim ovdje doći za 20 minuta. Mislili smo da će nam prethodne točke dnevnog reda da će one trajati dulje. Mogli bismo sada napraviti stanku na 20 minuta ili pak održati sastanak koordinatora s dva koordinatora. Maybe can I can I ask the policy advisors to uh... Molila bi političke savjetnike da provjere je li moguće da koordinatori dođu? Yes, please. Five, five minutes break and then coordinators meeting to you. Dakle, pet minuta stanke i nakon toga sastanak koordinatora kako bismo dobro iskoristili vrijeme.